dame i gospodo dolazimo glasanja e, prvi dio će biti o svečanoj sjednici u, pet, za 15 e, minuta a drugi nakon svečane sjednice e, imamo prvo izvještaj o kohezijskoj politici tko je za tko je protiv suzdržani usvaja se. E, e, e, omarije, optimizacija razvoja potencija najudeljenih regija. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja se. Dolazimo do izvještaja. Tajera, Jedno glasanje za, protiv, suzdržani, usvaja se. Debaka, izvještaj Debakar, riječ ima izvjestitelje. gospodin Debakar. Uh, uh, Hvala u ime kolega kluba zastupnika liberala molim da se to da se glasovanje odgodi temeljem pravila 177. Hvale. Hvala. Molim tko je za e, amandman? Nitko. Netko protiv? Nitko. E, glasanje. Tko je za? Dignite ruku. Protiv? suzdržani, usvaja se. Time otpada glasanje Ala Franka. Tko je za amandman? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Dolazimo do Weber. Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između EZ-a i Republike Konstarike i tako dalje za protiv suzdržani usvaja se Dođ, dolazimo do Evaš Perez otvaram glasanje zatvaram glasanje usvaja se dolazimo do izvješća o e, sustav poreza na dodanu vrijednost. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, usvaja se, dolazimo do izvještaja gospođe Hübner. To je pojedinačno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dolazimo do drugog izvješća gospođe Hübner. Izmjena primjena Majota. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se, dolazimo e, do e, izvješća gospođe Ane Gomez. E, tko je za? Molim, dignite ruku. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dalje izvješća gospođe Gomeze. Tko je za? Dignite ruku. Tko je protiv? suzdržani usvaja se. E, još jedan izvještaj gospođe Gomez, e, tko je za? E, dignite ruku, tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Dođemo do izvještaja Renate Somer o sporazumu između EU-a i Republike Turske. Tko je za? Dignite ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Dolazimo do... molim kolega. Kolega Kalegan. Govorimo o četrdeset 147. Prebacit ću se na irski. Molim zastupnike da glasuju protiv ovoga, budući da je to još jedan napad na naš e, materinji jezik, odnosno irski. Ova briga je neutemeljena. To je pojedinačno glasanje. gospođa Ruža Tomašek

mitteilen, dass Mogu vam reći da smo e, preispitali sva razmišljanja u odboru. Dolazimo do glasanja koje otvaram. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dolazimo do e, izvješća Kazini. Amandman 3, pojedinačno glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Time amandman otpada. E, e, amandman 4, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Uzvaja se. Mm, amandman dva pada. E, glasanje u paketa. Glasanje u paketu. Otvaram, zatvaram. Usvaja se. Dolazimo do izvješća kad ravi. Izvješće kad e, jedinstveni europski željeznički prostor. Imam 68 e, amandmana. Otvaram pojedinačno glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. E, amandma 5. Pojedinačno glasanje se otvara. Zatvara se. Usvaja se. E, amandman 9. Molim, e, dignite ruku tko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. se Amandman 17. Tko je za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. Amandman 32. Prvi dio, tko je za, tko protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, Odvija se. 37 e, odbora, tko je za prvi dio, tko je protiv, tko se suzdržava prihvaća se drugi dio za protiv suzdržani usvaja se provjera otvaram glasanje zatvaram odbija se e, E, opet 47 prvi dio tko za protiv suzdržani e, usvaja se drugi dio za protiv suzdržani e, usvaja se sedam amandman četiri, u dva dijela prvi dio za protiv suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. E, amandman 80, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 i 97 su skupa tko je za, protiv, suzdržani, e, odbija se. 92 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 120 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 93 do 95. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 121 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Imamo istu većinu kao prije. 96 e, e, tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 97 e, za, protiv, suzdržani odbija se. 98 za, protiv, suzdržani odbija se. 122 za, protiv, suzdržani Uzvaja se. 57 pada. 57 pada, to je bilo očito. 99 za, protiv, suzdržani, e, odbija se. 123 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 123 za, protiv, suzdržani, Uh, uh, usvaja se uh, sljedeći amandman pada 123 CB za protiv suzdržani usvaja se 100 amandman 100 za protiv suzdržani odbija se 124 za protiv, suzdržani, usvaja se. 101 i 125 su identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113 za, protiv, suzdržani, odbija se. Oprostite, usvaja se. Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Molim vas sada da e, zaista jasno dignite e, ruku. E, ruke su bile na različitim visinama. 102 za protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 68 e, odbora, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 114 za,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 104, amandman 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 106 pojedinačno glasanje, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. odbija se. Amandman 82 odbora, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 90 za, protiv, suzdržani odbija se 117 za protiv suzdržani usvaja se 107 za protiv suzdržani usvaja se 108 za protiv suzdržani usvaja se 109 za protiv suzdržani usvaja se 110 za protiv suzdržani usvaja se amandman 46 e, za protiv usvaja se provjera otvaram glasanje zatvaram glasanje Odbija se. Amandman 118 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 119 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Dolazimo do glasanja o predlogu komisije. Pojedinačno glasanje se otvara. Zatvara se. Usvaja se. Dolazimo do zakonodavnih rezolucija. E, pojedinačno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam izvjestiteljima. I, i čekamo sada na sjednicu u 12.30 e, obraćanje češkog predsjednika. Prekidamo sjednicu.